utorak ću zajedno sa predsjednikom vijeća e, usvojiti 12 akata koji su usvojeni u okviru ove zakonodavnog postupka. Naslovi tih akata će biti objavljeni u zapisniku ove sjednice.